te raspravu i o ovome će se glasovati danas poslje podne. Kada je riječ o rezoluciji odbora FAM, o nacrtu mišljenja odbora za gospodarska i socijalna pitanja o digitalnom jazu između spolova, nije predloženo glasovanje o tome unutar roka, tako da sukladno našem poslovniku potvrđeno je ovo mišljenje, odnosno nacrt mišljenja. Hvala, sada prelazimo